Dear colleagues, please take a seat. Štovane kolegice i koleze, gospodin Karek me izvijestio da nažalost neće moći biti na današnjem sastanku odbora za ribarstvu, kao prvo podpredsjednicu zamolio me da ga zamijenim. Evo, ja ću to upravo i učiniti. Ako nemate nekakvih primjedbi, predlažem usvajanje dnevnog reda uz nadopune koje smo usvojili. Da li možemo usvojiti dnevni red? Dobro. Usvojili smo dakle dnevni red. Sljedeća točka, ja bih vas željela izvijestiti da naš odbor za ribarstvo e, će trajati do 18 sati, možda čak i nešto kraće, s obzirom da imamo vrlo kratak dnevni red. U 18 sati imamo sastanak izvjestitelja u Sjeni za e, višegodišnji plan Sjevernog mora, gospođa Rodust, i događat će se u istoj ovoj prostoriji. Druga točka, tekst e, usmenog pitanja Posedonija Oceanika odobren je na sastanku koordinatora, dobit ćete ga e, na usvajanje kroz e, pisani postupak, dakle bit će pisani postupak. Da li imate pitanja ili možemo nastaviti? Hvala. Prelazimo na odobrenje zapisnika sa sjednice 12. srpnja 2017. godine. Predlažem da usvojimo zapisnik, da li imamo primjedbe na zapisnik. Ukoliko to nije tako, smatramo ga prihvaćenim. Sada prelazimo na nacrt izvješća koje su izvjestitelji zeleni 25.4.2017. godine i bila sam eh, imenovana izvjestiteljicom 21.6. komisija je dala svoj prijedlog, a danas eh, ću dati dakle, nacrt izvješća, a amandmane ćemo i rokove za amandmane utvrditi danas. Ovaj Dakle, dokument nije toliko kompliciran, ne želim ići previše u detalje kada je riječ o dakle, organizaciji za upravljanje brastvom Južnog Pacifika unutar konvencije s PRFMO. Nekoliko amandmana smo dobili. Naravno, amandman 1 i 13 imaju veze sa alociranjem kvota unutar država članica. I još nekoliko zadnjih e, izvješća iz PRMFO, DRCM i KAT imaju slične formulacije koje su usvojene u trialogu. Da bismo bili konzistentni, mi smo također preuzeli ovaj, dakle, vokabular s PRFMO-a. Amandman 8, 9, 15 i 16 s PRFMO, regionalne organizacije, apsolutno zabrana pelagijskih eh, mreža u dakle čitavom eh, gdje u kružićim mrežama plivaricama. Komisija je ovo stavila u svoj prijedlog i ovi amandmani su zapravo ponavljanje onih mjera koje predlaže komisija. Nemam više toga kazati zaista se veselim izvjestiteljima u i vašem gledanju na upravo ovo izvješće. Gospodin Miramo, imate riječ, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Hvala E, i kao izvjestitelj. Mi smo e, razmijenili mišljenje o ovom predmetu i ishod ove transpozicije treba biti što je vjednije stajalištima koja su usvojena. Drugdje želimo izbjeći diskriminirajuće situacije za različite ribarske flote. Jasno želimo reći da smo možda previše vremena upotrijebili za transpoziciju nekih mjera koje su morale biti donesene prije nekoliko godina. Vraćajući se na izvješće i konkretne probleme za mene i moj klub, imam nekoliko amandmana koje želim konkretno spomenuti. Prvi, e, što se tiče broja 13, nedavno je uredba IKATA uvela e, odredbu o članku 17 za osnovnu uredbu za e, male flote i nacionalne kvote. To ima smisla za tunu i za sabljarku jer e, postoje značajne male flote koje e, love te vrste. Naš amandman 13, na primjer, kada govorimo o makrostokovima, na primjer, ne vidim zašto bismo trebali tu klauzulu ovdje uvesti, jer nemamo e, malo ribarstvo tu. Mislim da je to suvišno. Amandman 4. E, uklonili ste definiciju E, e, ta definicija ne odgovara članku 5 iz konvencije. E, imamo ovdje razlikovanje definicije, te dvije definicije. Zašto sama komisija je izmijenila definiciju? Možda mi vi to možete reći, ali to nam ne bi trebao reći izvjestitelj, više bi to trebalo reći komisija. A onda morske ptice, Razmijenili smo mišljenja na sastanku u lipnju o tome, ali razumijem prijedlog komisije. Teško bi mi bilo podržati ga, jer kao što smo već rekli, mislim da moramo biti dosljedni a ne uvoditi nove zahtjevnije standarde za europske ribarske flote u odnosu na druge ribarske flote, jer će inače naše flote teško moći shvatiti zašto su naši zahtjevi, naši uvjeti zahtjevni. zahtjevniji. E, teško će razumjeti zašto oni moraju učiniti više od ne neeuropskih e, ribarskih flota u toj regiji. I zaključit ću svoje kratke primjedbe E, rada bih dobio danja obrazloženja, ali podržavam tekst koji je izradio izvjestitelj, samo nekoliko kratkih e, amandmana, radi se o detaljima i to je sve. Hvala, hvala lijepa, gospođa Aguilera. Da, hvala lijepa, predsjedavajuća kao e, i izvjestitelj iz mog kluba, želim zapravo dobiti samo nekoliko pojašnjenja. Gospodin Mijenmon je u pravu kada kaže e, da e, male ribarske flote nisu ovdje pogođene, ali mislim da to ne bi trebalo ovdje reći. nema malih ribarskih flota ovdje, ali e, mislim ako se njih ovdje spominje, to neće imati negativne posljedice ovdje u ovom stavku, no ipak željela bih ipak dobiti pojašnjenje. Ako pogledate amandman 4, zašto postoji razlika, nepodudaranje između e, članka 3 stavka 1 zašto je izvjestitelj tražio brisanje, jer postoji problem dosljednosti sa definicijama i e, zapravo ne znam trebamo li pozvati komisiju da pojasni što se ovdje događa. E, koje je obrazloženje u pozadini? E, zašto ste vi brisali taj Prijedlog komisije kada govore o e, uspostavljenim e, e, ribarenju, dakle, to mi se ne čini pre loše. Mislim da to može dovesti do zbrke, zabune, ali mi Ovdje govorimo o ribarstvu koje nije zatvoreno, koje e, trajno radi, recimo koje je radilo posljednjih deset godina. Mislim da možemo tu uključiti e, i e, pozivanje upućivanje na dobro utvrđeno ribarstvo. Ako e, htjela bih čuti od izvjestitelja o tome kako je obrazloženje ovih amandmana. E, mi zapravo ne želimo stvarati zbrku zbunjivati, ali mislim da je važna ta definicija. Ako to brišemo, možda će nam to nedostati. I na posljedku, e, amandmani 8, 9 i 10. E, tu se upućuje na 8.0 iz 2007. O mrežama, pelagijskim mrežama. Amandman 8 i 9. Ono što ovdje imamo je preslikavanje E, komisija ovdje nije ništa obuhvatila e, obuhvatila. Tvrdi da nema europske flote sa tim karakteristikama koja bi radila u ovom području. E, dakle, neće me to držati budnim po noći, ali rado bi dobila pojašnjenje ako je to moguće. I moje konačno pitanje za izvjestitelja, amandman 14. Ne znam što vaš amandman ovdje dodaje? Komisija predlaže prosječnu razinu ulova u razdoblju od 1. siječnja 2002. do 31. prosinca 2006. Dakle, četiri godine. Ali vi govorite o prosječnoj godišnjoj razini ulova e, u tom razdoblju. Zato nije isto. Koja je razlika? Ako govorimo o prosječnoj razini u razdoblju od četiri godine, ako je to referentna vrijednost od 1. siječnja druge do šeste, onda prosječna godišnja razina ulova ili prosječna razina ulova tijekom četiri godine, ne znam. E, sigurna sam da mi možete objasniti zašto ste zauzeli takav stav, e, no e, na kraju ipak vam jako želim reći hvala lijepa na ovom izvješću, jer došla sam iz regionalnog upravičkog tijela, na u svakom slučaju želim vam zahvaliti. Hvala lijepa. E, ne vidim da netko drugi još želi uzeti riječ. Samo nekoliko kratkih komentara o ono- onome što ste rekli kolege, a e, gospodin Stefan će nam i iz komisije objasniti neke stvari i pomoći nam. Što se tiče ovih zabrinutosti o definicijama, Možda ću odgovoriti na neka vaša pitanja, ali ne na sva, pa ću se i vraćati na njih. Nekih se amandmana baš točno ne sjećam. Definicija e, e, SPR-a e, iz komisijnog prijedloga bila je pogrešna i uredbi o kvotama. Dugo smo o tome raspravljali sa pravnom službom, sa pravnicima lingvistima i sporazumjeli smo se da je najjednostavnije kako bismo imali korektnu e, e, referenciju da e, brišemo tu definiciju, to je amandman 4. a isto tako vi ste govorili i o definiciji ribarskog plovila. Definicija iz uredbe Europske unije razlikuje se od e, e samlr Dakle, predloženo je da se unese ova definicija iz konvencije. I na posljedku vrlo kratko o morskim pticama. Imali smo razmjenu mišljenja. Neki kolege su smatrali da je komisija malo predaleko otišla što se tiče mjera za E, e, pa nismo e, ništa napisali osim komentar u obrazloženju da moramo tu ispuniti svoje obveze, usvojiti najbolje prakse, to predlaže komisija. Dakle, Nemam danjih komentara. Drago, će mi biti dati riječ gospodin e, u DPP-u, predsjedniku komisije, da i on komentira. Hvala vam lijepa. Hvala što ste nas pozvali da dođemo na ovaj odbor za ribarstvo danas. Zahvaljujemo izvjestitelju na predloženim amandmanima na prijedlog komisije koji općenito govoreći popravljaju tekst prijedloga. Hvala vam lijepa. E, ne želim e, propustiti ovu priliku. Moram e, naglasiti važnost dobrog upravljanja oceanima. O tome smo puno puta govorili o ulozi naših FMO-ova. To je jako dobro za dobro upravljanje oceanima. Zajedno radimo E, na njegovanju ovog procesa. Hvala vam na tome. SPR FMO je e, e, razmjerno novi FMO, dobro radi, suradnja je dobra, možemo otići na sastanke, objasniti naše probleme, objasniti probleme sa flotama i kako očuvanje želimo i e, slušaju nas. E, e, ljudi žele uzeti u obzir argumente, žele postići očuvati ono što je stečeno, žele iznaći načine za to i to je jako pozitivan razvoj događaja u Južnom Pacifiku. Mi mislimo da je većina predloženih amandmana dobra, Imamo e, nekoliko komentara, već ste neke spomenuli. U e, prethodnoj skupini komentara. Prvo što se tiče duljine. Zašto, e, zašto nam je tako dugo trebalo dok nismo došli do ovog prenošenja? Prenošenje predstavlja vrlo složene procese. To nije nešto što se počinje sa puno entuzijazma, e, no želite biti što je učinkovitiji moguće. E, e, FMO za Južni pa- Pacifik, uspostavljenje. puno smo radili na tome da uspostavimo protokole za suradnju, logistiku i onda smo bili za mjere očuvanja i prije nego što smo dobili jedan koherentan paket mjera očuvanja, trebalo nam je nekoliko godina. E, čekali smo e, određenu stabilnost prije nego što smo pokrenuli taj proces e, prenošenja, to smo napravili prije godinu i pol. To vam pokazuje koliko je ovaj proces dugačak i složen, a to je još i jednostavan. Konkretne primjedbe. E, kao što smo već čuli od gospodina Milan Mona, amandman broj 1, shvaćamo da je to amandman koji je preslikan iz ikata to, ovog e, e, revizije transpozicije, ali naravno kontekst rizbarstva je jako različit. Područje konvencije je područje nacionalne E, nadležnosti. E, flote e, ribare na otvorenom moru, neće biti interakcije sa obalnim ribarom, Nemamo sporazuma sa flotama pojedinih zemalja pa, je, pa ne dolazi do praktičnih problema. Malo je čudno da to stavimo ovdje kad svi znaju da su to veliki industrijski brodovi koji daleko na otvorenom moru ribare. Predlažemo da se odustane od ovog amandmana. Amandman 2 možemo podržati, amandman 3 podržavamo, a onda amandman 4. Potpuno se slažemo sa obrazloženjem tog amandmana, treba nam bolja e, definicija područja primjene konvencije. Kada pogledamo e, e, definiciju područja primjene konvencije u konvenciji, teško koji je čitljivo dugo objašnjenje, e, možemo se složiti sa amandmanom, no sad se ova definicija briše. Mi predlažemo da imamo definiciju, predlažemo kao alternativu nešto ovako. E, područje primjere konvencije znači zemljopisno područje koje nalazimo u konvenciji o očuvanju i upravljanju e, na Južnom Pacifiku. To je prilično jednostavna formula koja se e, e, koristi koristi uredbi o, mogućnostima e, ribarstva. Onda man broj pet, već smo čuli komentar, tu se definicija ribarskog plovila koji se koristi u izravnom tekstu zamjenjuje definicijom iz konvencije SPMFO e, Daša, pravna služba koja je prošla tekst, e, savjetovala nas je protiv više definicija za istu stvar u istom kontekstu. Istina je da definicija ribarskog plovila baš nije identična u e, ove dvije uredbe. Ako koristimo SPR FMO definiciju u novoj uredbi, onda ćemo s time dodati još jednu definiciju ribarskog plovila, e, dakle, unit ćemo zbrku. E, to zapravo znači da e, povećavamo broj tih definicija to neće olakšavati čitanje teksta. Predlažemo da se odustane ovog amandmana. Onda amandman 6 podržavamo, 7 podržavamo, 8 slažemo se s ovim amandmanom. Devet, slažemo se s amandmanom. Amandman broj 10. Bolje je tu govoriti o cijelom stavku 2 uredbe 2005, 2008, iz 2008 jer inače gubimo definiciju nezakonite, neprijavljene i neregularne e, aktivnosti. 13, e, oprostite, 11 podržavamo, 12 podržavamo, 13 i imamo iste komentare kao i za amandman broj 1. Dakle, predlažemo e, odustanje i od tog amandmana. Nemamo e, komentar na prvi dio članka, predlažemo da odustanemo od drugog dijela kad se kaže e, posebno uzeti u obzir tradicionalni artizanalni ribolov, 13, 14 e, e, podržavamo, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 sve podržavamo, 22, 23 podržavamo. Dakle, općenito govoreći, smatramo da je obavljen jako dobar posao. Hvala vam lijepa i e, time vam zahvaljujemo, stojimo na raspolaganju za suradnju na ovom tekstu ako to bude potrebno. Hvala. Thank you very much. Uh, the deadline for table... Hvala lijepa. E, rok za podnošenje amandmana je utorak 3. E, listopada e, u pet popodne. imamo i kalendar, odnosno rok u kalendaru. Dakle, to je treći deseti. 20. 21. studenog će biti glasanje odbora, glasanje na plenarnoj sjednici, e, o tome ćemo reći nešto više kasnije. Ako nema danjih pitanja, nastavljamo na e, sljedeću točku dnevnog reda. Točka 6. Optimizacija vrijednostnog lanca u ribarskom sektoru EU-a. Ovo je na e, vlastnu inicijativu 21 lipnja obavio je politički klub SND gospođa e, Aguilera e, usmjerena na poboljšanje e, gospodarskih uvjeta i uvjeta zapošljavanja u ribarskom sektoru. Danas imamo prvu razmjenu gledišta. Gospođa Aguilera, vi ste izvjestiteljica i dajem vam riječ. Muchas gracias de nuevo, presidenta. bueno, en este informe de... Hvala. ovo izvješće na vlastitu inicijativu se bavilo sljedećim. Ono što smo e, željeli učiniti jest vidjeti što se događa u vrijednostnom lancu koji je važan u bilo kojem području proizvodnje. Dakle, da vidimo što se događa i da vidimo e, postoji, ili, postoji li adekvatna ravnoteža u tom vrijednostnom lancu ili možda nedostatak e, ravnoteže. Dakle, bitna je ravnoteža u svakom vrijednostnom lancu. Mislim da e, smo se slažili da e, ćemo prvo vidjeti kako dakle, vrijednostni lanac e, funkcionira kada govorimo o ribarskim proizvodima, a u isto vrijeme imajući na umu naravno da je to resurs na kojeg se stavlja sve više ograničenja i zato moramo uzeti obzir sve te uvjete E, moramo imati dakle uzeti u obzir temeljnu aktivnost e, ribolova i kako zapravo trenutno funkcionira vrijednostni lanac. Značajne promjene se događaju u e, ovom trenutku. Jedna od promjena je revizija zakona o ribarstvu, druga stvar i se tiče proizvoda koje već imamo. Također moramo pogledati različite vrste procesa koji se sve više i više razvijaju. E, sve više vidimo da e, e, raspodjela na velikoj skali, posebice u velikim urbanim centrima gdje većina, gdje, mnogo ljudi kupuje ribu, dakle je tu važna i moramo dakle uzeti obzir da ta, kao što sam rekla, raspodjela, distribucija na velikoj skali vodi ka tržištu e, na kojem se odvija e, zapravo neka vrsta dražbe. Dakle, postoji tržište na veliko i na malo i zapravo mi moramo evaluirati ovaj proces, kako on funkcionira. Moramo pogledati kako ovo pregovaranje o cijenama utječe na vrijednosti proizvoda u sustavu, da li to dodaje vrijednost e, tržištu, da li dodaje vrijednost e, ribarskom sektoru, ribarima. Ako pogledamo posrednike u procesu, tada ćemo e, recimo vidjeti da skuše i srdala se prodaju po istoj cijeni kao što ih zapravo prodaju dakle ribari. Vidjet ćemo možda da to ima i negativne, negativne posljedice po ribare. Mi također moramo pogledati i prerađivački sektor i kako e, se tretiraju pojedini proizvodi. Da li se to sve odvija e, na obalnim područjima, u ruralnim područjima, u urbanim područjima ili dakle, dakle koliko su prerađivački, koliko je prerađivački sektor povezan sa proizvodnim sektorom, koliko mu je blizu, e, da li utječe na aktivnosti u obalnom području i u drugim područjima. Tu nam je potrebna jedna dubinska analiza kako bismo vidjeli kako ova dva sustava funkcioniraju e, zajedno. U mojoj zemlji u Zaljevu, kada sam možemo pogledati kasnije neke informacije o tome, mi tu uočavamo e, uspostavljanje kooperativa koji, koje surađuju i koje e, dodaju vrijednost vlastitim proizvodima, dakle na manjoj skali. Dakle, tu se ne radi o gigantskom povećanju vrijednosti, nego o malom po malom povećanju vrijednosti posebice E, dakle, kad govorimo o tim malim zajednicama, tu vidimo neke vrlo pozitivne rezultate. Lokalci dobivaju bolje cijene za proizvode unutar sektora. A to je posebice istinito za a, ribarske aktivnosti na manje skali. Također je bitno promotriti ulogu a, lokalnih e, uslužnih skupina i mi zapravo moramo ojačati lokalne e, akcije skupine u našim politikama. Moramo vidjeti koju težinu te skupine e, mogu imati u smislu poboljšanju diversifikacije pozitivnog učinka na vrijednostni lanac. Još jedna stvar koju moramo promotriti jest situacija koja se tiče zapošljavanja što se događa sa poslovima, da li se stvara više poslova. Ako imamo učinkoviti vrijednostni lanac, da li će on nužno imati e, pozitivni učinak na proizvodnju poslova radnih mjesta? I zato tu moramo promotriti ovaj proces pregovaranja cijenama i vidjeti kako on povezan sa e, distribucijom na više višoj razini, odnosno na velikoj skali. Dakle, to su neka pitanja koja bismo trebali i željeli promotriti. Taj sustav e, aukcija, odnosno dražbe koji se tiče cijena, zapravo usmjeren je na prodaju po najnižoj cijeni. Pravo pitanje je sljedeće. Ima li to pozitivan učinak? Kako možemo poboljšati sustave marketinga kako bi bili sigurni da neki od resursa e, se vraćaju ribarima e, i ribarskim zajednicama. Mislim da je također važno promotriti kako se proizvodi proizvode mi zapravo ne razumijemo točno gdje je, gdje se nalazi dodana vrijednost u vrijednostnom lancu kroz ovaj proces. Kroz cjelokupni proces, dakle, moramo biti sigurni da u bilo kojoj situaciji gdje imamo ograničene resurse dodajemo vrijednost u svim fazama prerađivanja proizvoda. Dakle, u svim fazama ovog procesa kao i u izvješću o akvakulturi, moramo imati na umu iste činjenice. To je nešto što možemo procijeniti kakav će učinak to imati na sektor. Također važno je promotriti koje su dodatne mjere koje možemo poduzeti, koje bi dodale konkretnu dodanu vrijednost, koje bi imale učinak ne samo na ribare, nego i na lokalne zajednice. Dakle, važno je vratiti e, dodanu vrijednost natrag u priobalna područja. Jer prije nego što, smo, mm, što su spostavljene ograničenja, morali, moramo, dakle, biti sigurni da ribarska zajednica dodaje vrijednost cijelom procesu. Dakle, zapravo tu se radi o dodavanju vrijednosti, pronalaženju mogućnosti koje leže unutar procesa. A još jedna stvar je važna kada govorimo o lokalnoj reputaciji lokalnim e, denominacijama, odnosno porijeklu proizvoda, e, da li to ima stvaran učinak kada govorimo o vrijednosti koja se može povećati unutar vrijednostnog lanca. Dakle, to je nekoliko područja koje sam željela spomenuti. A moramo imati na umu, dakle, da to nije jako dobro poznat vrednostni lanac i potrebno je poduzeti vrlo mnogo koraka, mnogo posla kako bismo e, bili sigurni da, dobimo, da smo dobili dobre informacije. Gospodine Paleza, vi ste, u sjenji. evo izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala gospođo izvjestiteljici na ovom uvodu. E, naravno, mi moramo razmotrati sve aktivnosti, sve usluge što se tiče Um, uvoza, uh, zatim uh, uh, procesa prodaje, veleprodaje, na posljedku malo prodaje. Također, moramo imati na umu da svaka vrsta sa svakog broda ili svake farme riba, odnosno imat će, dakle, određenu vrijednost koja će ovisiti o svojoj tržišnoj vrijednosti i različitim faktorima kao što su na kraju posrednici. Neke ribe se e, prodaju svježe direktno lokalnoj zajednici i neke druge e, vrste riba se prerađuju e, pohranjuju, prodaju kasnije nekim drugim zajednicama u cijelom svijetu. Dakle, zapravo kada govorimo o proizvodima, ribarskim i poljoprivrednim proizvodima, njihova vrijednost ovisi o mnogo faktora. I vi ste apsolutno pravu. Mi moramo sagledati e, cijelu sliku u cijelosti. I to nije bilo sagledano u cijelosti do sada. I možda je ovo dobra prilika da uspostavimo direktne veze između e, ovih e, procesa, odnosno situacija. Kao možda moramo govoriti govoriti o pa sposobnosti e, potrošača, konkurentnosti, razinama proizvodnje, kako će se dakle, prerađivati svaki proizvod, kako će se distribuirati plasirati na tržište. Dakle, imamo zaista mnogo posla ispred nas. Sektor ribarstva se suočava sa nizom izazova. Ti izazovi e, su razni. na primjer od e, određenih e, riba, odnosno vrsta nestanju, sve do e, kratkog vijeka proizvoda, a moramo imati na umu i ribarske brodove koje operiraju ovdje i u inozemstvu. Moramo imati na umu i poslovne prakse u Europskoj uniji, ali izvan Europske unije. I u ovom kontekstu e, veselim se surađivati samo gospođo izvjestiteljice jer evo stvarno nas čeka vrlo interesantan posao. Hvala. Hvala lijepa. Gospodine Flak, izvolite. Hvala vam lijepa. Kao novi član ovog odbora e, bit ću kratak, a bit ću i prvi koji, koji će priznati da zapravo nisam još uvijek uspiju shvatiti sve detalje. Jako se veselim surađivati sa ostalim, sa gospođom izvjestiteljicom i ostalim izvjestiteljima u sjeni na ovom izvješću. Mislim da je ovo izvrsna e, platforma za stvaranje mnogih mogućnosti e, u svakoj fazi e, ovog proizvodnog lanca kad govorimo o ribarskim proizvodima kao i poljoprivrednim proizvodima. Ovo izvješće osigurava i je razne mogućnosti koje su mm, moguće u različitim dijelovima Europske unije. Evo, pozdravljamo vas gospodine Flak, ovo je izvrstan e, odličan odbor, imamo vrlo mnogo susretljivih kolega kolegica i možete im se obratiti e, za bilo koje pitanje. Gospođa Sandra Rodriguez, izvolite. Hvala. Eh, hvala, hvala Klara. Ja sam izvjestiteljica u Sjeni za politički klub GUE. Mnogi su aspekti koje kolegica iznijela koji su vrlo e, eh, interesanti. Ja želim dodati još nekoliko. Mislim da moramo shvatiti kakav i koliki je učinak e, raspodjele prava na određene vrste ribe i kada govorimo o ribi, e, raznim vrstama ribe, posebice kad govorimo o e, prodaj e, ribe na maloj skali. I mislim da je važno dakle, naglasiti u ovom izvješću učinak na uvoz ribljih proizvoda i industrijske akvakulture. Učinak na prihode, na cijenu, jer o tome govorimo, to je važno. Još e, jedna točka, jednako bitna, jest e, obilježavanje ribljih proizvoda. Odnosno, označavanje. moraju postojati oznake e, koje će navoditi porijeklo, zemlju porijekla ribe. Još jedan važan aspekt jest učinak lanaca, trgovačkih dakle lanaca. Ovdje govorim na primjer i o svima prisutnima u lancu, to su škole, bolnice, svima koji su na krajevima tih, eh, tog lanca. Mm, dakle, ovo su sve aspekti koje moramo eh, uzeti u obzir. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Mišljenja sam da je izuzetno važno da upravo stvaranje nove vrijednosti u lancu i sve što je povezano sa ribarstvom stavimo na dnevni red i da konačno imamo izvješće s tim u vezi. Klarija Gleri sam zaista zahvalan što je uzelo u obzir u širinu spektra. S jedne strane imamo velike flote, ribarske flote koje su nazočne u čitavom svijetu i jedan učinak e, skaliranja i isto tako industrija prerade koja je zapravo automatizirana kao takva e, same konzerve riblje i tako takve e, detalje su isto tako automatizirane. Međutim, kada se pojavimo na malo maloprodajnim mjestima i ako imamo dakle, u e, kečapu 1,12 euro riba koja se nalazi u nuru ili 1,25 euro, pa kako može jedan mali ribarski pogon sa artizanalnim pogonom uopće živjeti sa takvim cjenovnim razljama? Često primjer, e, isto tako smo vidjeli i na primjerima E, bakalara i kako bismo zaštitili same stokove, kvote moramo smanjivati, kilogram e, dakle i e, će dobiti sam dakle bakalar će dobiti mali ribar i kad pogledamo kako je zapravo stvaranje E, vrijednosti. Kada pogledamo e, ako može od toga dobiti dobar file i ako ima i hlađenje i direktnu isporuku do krajnjeg potrošača, po kilogram može ostvariti cijenu od 15, kila, 15 eura po kili. I to moramo e, poticati. Mali pogoni za preradu koje imaju direktnu distribuciju i moramo na neki način uskopiti sa izravnim investicijama. Ja sam sa svoje strane ne samo zapravo žalostan, već sam i ljut što operativni programi u državama članicama što se tiče MFF-a zapravo su jako dugo odgađani mi smo govorili o proračunu 1,6 milijarde eura koje zapravo mi u proračunu Europske unije imamo za poticanje ribarstva. Klara, ti si to istaknula i e, parlamentarnu večer organizirali. Što smo utvrdili? Svega 9% je korišteno sredstava. To je nešto što moramo zaista razmisliti što to čine članice na ovim osnovama kako bismo ove e, pogone uopće zadržali i sačuvali. Puno toga moramo analizirati, izuzetno je važno i ribarstveno područje, podrijetlo, naravno jako važno, e, na Hitnzeu smo razgovarali sa ribarima kad smo posjetili ovaj dio Njemačke. Izuzetno dobar projekt su nam predstavili, dakle, haringe i 4 eura za, dakle, jednu konzervu. Ne, nitko tam će kupiti. Međutim, oni su pokazali i oni su pronašli partnera i naravno da se i takve konzerve kupuje. Znaju da će na taj način preživjeti. To mora biti također jedan smjer kretanja. Postoje i neke vlastite mjerala koje mi u Europskoj uniji kvalitativne naravi koje postavljamo, naravno i higijenski propisi koje moramo primijeniti kod e, uvoza i svega onog što dolazi u trećim zemljama i kako se prerađuje riba u trećim zemljama. To je izuzetno važna točka. Mislim da ćemo upravo u ovom dosjeu imati mogućnosti to izraziti. Hvala izvjetiteljima iz Sjene, Anka Trenje to rekla i e, Galicije, da moramo paziti zaista da se sve ono razjasni i da stvaranje nove vrijednosti ostane kod ribara, a ne da bude prenesen u vele trgovinu. Hvala lijepo. A sada gospodin Kolijan, predstavnik komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala što ste dali komisiji mogućnost da kaže nekoliko riječi vezano uz ovu temu. Siguran sam da ćemo moći detaljnije raspravljati ovim temama u daljnjim raspravama. Što se tiče ovog izvješća na vlastitu inicijativu, moramo osigurati eh, da je vrijednostni lanac eh, što mm, E, bolje, to je naravno zajednički interes, e, i e, tržište dakle postavlja svoje standarde. To znači da moramo ojačati konkurentnost našeg sektora, posebice na razini uzgajivača riba ribara, ali to također znači da moramo razumjeti kako tržište funkcionira i kako dobavljački lanac funkcionira. Na posljedku moramo osigurati da E, potrošači ime proizvode koji odgovaraju njihovim e, očekivanjima, njihovim potrebama. Mislim da je jasno da je to e, kompleksan zadatak, vrlo zanimljiv zadatak, a on može se jedino postići tako da koristimo već postojeće alate. Pitanje jest sljedeće. Da li koristimo te alate u njihovom punom potencijalu? Počet ću sa konkurentnošću. Kako uzgajivači ribe i ribari mogu postati konkurentni na današnjem tržištu. Organizacija zajedničkog tržišta nudi priliku da se to postigne, a ribari i proizvođači ribe mogu poboljšati e, njihovu pregovaračku moć mogu dodati vrijednosti, e, vrijednost proizvodima ako bolje razumiju vrijednostni lanac. Dakle, zahvaljujući ovim već dostupnim e, alatima, ovdje konkretno mislim na e, plan proizvodnje, plan marketinga unutar opratnih programa, dakle, oni mogu koristiti sve alate e, kako bi e, poboljšali dakle upravljanje prodajom, mogu također e, izrađivati poslovne planove, obuku, promotivne aktivnosti kako bi bolje promicali vlastite proizvode i razne druge aktivnosti. A ne samo to, postoje slične akcije potpore koje su dostupne na razini lokalnih zajednica E, postoje strategije koje su već pripremljene e, od strane lokalnih akcijskih skupina, a tu se postavlja pitanje, dakle, koje sam već naveo, koristimo li ove alate u njihovom punom potencijalu. Naprimjer, e, samo ograničen broj organizacije su se pojavile u EU usprkos njihovom vrlo korisnom cilju poboljšanju koordinacije u dobavljačkom vrijednostnom lancu već je kolega naveo kako operativni programi unutar MF-a funkcioniraju tako da do 1,5 milijardi eura za mjere marketinga i prodaje. Samo 10% je bilo dodijeljeno ovom procesu. Možemo vidjeti kako će se to razvijati, ali eto, to je samo primjer. Dakle, ja ću reći, mi ćemo reći u komisiji da prije stvaranja odnosno kreiranja novih alata, moramo razumjeti zašto ovi alati koji su već dostupni nisu e, u svojoj potpunosti iskorišteni. S druge strane, bitno je podići, povećati transparentnost e, u funkcioniranju e, dobavnog lanca na tržištu. Teško je i kompleksno objasniti kako se formiraju cijene, ali imamo observatorij za e, europsko tržište za ribarstvo, za ribarski sektor koji operira već zadnjih pet godina i koji su već poduzeli mnogo, e, uložili mnogo truda kako bi podastrali informacije. Danas, dakle, znamo mnogo više e, nego što smo znali prije nekoliko godina. Ribari i proizvođači uzgajivači riba imaju bolja oružja kako bi mogli razumjeti konkretni dobavljački lanac, kako on funkcionira, mogu detektirati prijetnje, a i mogućnosti koje e, imaju na raspolaganju, kako mogu najbolje iskoristiti te e, prilike. Na posljedku, e, kada govorimo o optimalnom dobavljačkom lancu, moramo osigurati da potrošači dobiju ono što žele. Prošle godine smo proveli detaljnu analizu navika stavova i preferenciji europskih potrošača što se tiče ribarstvenih proizvoda nekoliko podataka iz ove analize su vrlo relevantni. Prvo, ne postoji nešto što bismo mogli nazvati europskim potrošačem. Mi, tu postoje različite preference koje se tiču e, proizvoda, e, valorizacije, prezentacije i ovisno e, ne samo o zemlji u kojoj potrošač živi, nego i važnije o dobi gospodarskoj situaciji, odnosno ekonomskom stanju u kojem se nalazi potrošač i ostalim faktorima. Dakle, tu je bitno ko naći ciljane e, potrošače, ciljenu klijentelu što se tiče ribara. Druga stvar, inovacija. Mnogo ljudi u Europskoj uniji e, imaju, dakle, koji ne, ne kupuju ribu i e, riblje proizvode, zapravo im se ne sviđa taj izbor koji imaju i zato je možda bitno tu porazmisliti o nekom dodatnom izboru, dodatnim proizvodima. Treća stvar, a jednako važno, moramo obratiti pažnju na potrošače. Jer potrošači e, obraćaju pozornost na cijenu, oni vrijednost, oni također e, vrednuju e, kvalitetu jednako kao i cijenu. I pravi e, izazov nije prodavati po manjim cijenama od konkurenata, nego da pravi proizvod se prode na prave lokaciji i pravim potrošačima. E, dakle, bitno je e, razumjeti dobavljački lanac, kako on e, operira i samo na kraju bih želio dodati da <clears throat> većinu toga što sam upravo sada opisao može biti poduprto od Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo i možemo e, dakle naći e, alate koji su dostupni i razmotrati sljedeće. Hvala lijepa. Hvala gospodine Nikolijan. E, izvjestiteljica gospođa Agljera imate riječ za završnu obuzimanje svih ovih detalja. Hvala gospođo predsjedavateljica. Na prvom mjestu željela bih istaknuti i kazati da bi svakako trebalo se osvrnuti na ono što je predsjednik komisije izradio i što mi je eh, izazvalo zabrinutost prije svega kada sam se počela baviti sa ovim pitanjem je sljedeći. Sve ono što se koristi za tržišnu utakmicu, dakle za tržišni nastup, sva ona sredstva, postavlja se pitanje zbog čega se ta sredstva ne koriste. Koristi se svega 10% od ukupno 1,5 milijardi eura. Svega 10% je iskorišteno i kada bismo zaista više toga e, koristili za dakle, opskrbnom lancu unutar samih eh, ribarstvenih proizvoda. Pitanje je s druge strane zašto se toliko malo koristi ovaj proračun. Eh, ako želimo nešto poboljšati, onda nam treba više novaca. Možda to nije ni točno, možda nije stvar u financijskim sredstvima, jer imamo sredstva, a ne koristimo ih, odnosno ne koristi se u optimalnom obujmu. To je nešto što me od uvijek eh, se postavljalo kao pitanje, jer ili s jedne strane države članice nisu poticale ovaj segment ili sam sektor nije dovoljno atraktivan. To moramo zaista obuhvatiti i provjeriti. Kad je riječ o organizaciji ribara, svakako i njih treba ojačati. To je nešto što kao organizacijski sustav u ribarstvu se ne koristi. Moramo postaviti si pitanje zbog čega je to tako, zbog čega u prehrambenoj industriji gdje imamo organizacije proizvođača i postoje u tom segmentu i oni se zaista trude oko svojih e, dakle poduzeća. Međutim, kad je riječ o ribarskom sektoru, sam sektor nije prepoznao da je to upravo atraktivno, dakle mehanizam koji se ne koristi u svojom punom obojmu i zbog toga bi se to svakako trebalo uzeti u obzir. Bilo bi doista dobro kada bismo mogli koristiti proizvođačku organizaciju u ribarstvenom segmentu. Svakako se želim zahvaliti na svim e, prilozima, isto tako i riječima koje su uputili izvjestitelji u sjeni i svi koji su se javili za riječ. Predsjednik komisije istaknuo je da bismo trebali provjeriti, trebamo prvo provjeriti kako je taj vrijednostni lanac uopće funkcionira, što nije jednostavno. Moramo sagledati kako on kao takav e, uopće e, izgleda. Moramo imati podatke o tome, moramo imati e, dakle promatračke punktove, moramo isto tako vidjeti da li mjere koje primjenjujemo uopće imaju svoju funkciju ili ne. Zašto su neke mjere bolje ili neke manje bolje. Doista je velik rad pred nama i doista je dobro da provjerimo E, kako ovaj vrijednostni lanac možemo još bolje upoznati, kako možemo doći do boljih podataka, kvalitetnih podataka i nadam se da zajedno sa izvjetiteljima sjeni možemo upravo doprinijeti u velikoj mjeri ovom ribarstvenom sektoru. Kalendare će odrediti e, izvjestiteljica nakon ove razmjene gledišta. Sljedeća točka kao razmjene gledišta sa komisijom o prilogu za kvote jekulja u Baltičkom moru za 2018. godinu. Ova tematika je donesena na temelju koordinatora 13. kolovoza i sjetit ćete se da je komisija dala svoju E, dakle, izvješće o e, kvotama u Baltičkom moru. S ovim prijedlogom po prvi puta komisije e, želi zapravo ukinuti smjenje kvote za jegoli u Baltičkom moru. Ova radikalna mjera zaista je bila iznenađujuća za naš odbor i za ribarstvene organizacije koje tvrde da nisu bili u konzultativnom procesu. Zbog tega bih prvo dala riječ predstavnici komisije, gospođa Helen Clark, tu ste, kako bi nam predstavila pozadinu ovog prijedloga komisije, a nakon toga ćemo imati razmjenu gledišta sa našim kolegama. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Hvala što imamo mogućnost da upravo s vama započnemo raspravu o prijedlogu komisije, a to je da se jegulja i e, jegulja, zabrani izlov jegulja u Baltičkom moru. Vi znate da je europska jegulja u vrlo kritičnom e, okolišu, dakle više od 90% je smanjena mla, mladunčate, dakle, kada usporedimo to sa godinom 60. i 70. godine i to su posljednje godine kada je jegulja bilo dovoljno u Baltičkom moru. Parlament je izrazio svoje mišljenje e, u rujnu 2013. godine. Zabrinutost je izražena u okviru toga i odredba vezana uz Jagolje e, trebala biti prilagođena uz ugovor o Lisabonu. Na deset godina nakon stupanja na snage uredbe o jeguljama e, smo e, nacionalne e, planove. Vidimo da nije došlo poboljšanja što se tiče jegulje i posljednji znanstveni doprinos koji smo dobili potvrdilo je upravo da je uredba o jeguljama više nije e, zapravo podležna zajedničkoj ribarstvenoj politici i nije usklažena s njome. Zbog toga e, bi jegulju trebalo kvotu smanjiti na nulu ili oko nula. U srpnju ove godine znanstveni e, dakle istraživanje e, predstavili smo regionalnoj organizaciji i zamolili smo upravo o regionalnu organizaciju da izrazi svoje mišljenje. Razgovarali smo isto tako i sa skupinom E, dakle predstavnika Baltičkog mora i to nas je pak e, dovelo da u okviru naših prijedloga, a vezano uz mogućnosti kvota za 2018. godine izrazimo zabranu izlova jegulje. Apsolutno nam je jasno da u ciklusu života jegulja se nalaze u nekoliko faza. To je vrlo kompleksan životni ciklus, e, smrtnost nije ovisna samo o ribarstvu, prije svega kad je riječ o ribarstvu u morskom području. Međutim, zajednička ribarstvena politika koja se primjenjuje, dakle to je upravo na morima, upravo na morima mogućnosti izlova, prije svega smrtnost jagulja u Baltičkom moru dolazi do izražaja. Što znači da mm, odraste jegulje koje se e, migriraju u skagerak i svakako izravno utječe na obnavljanje samih stokova. Ne postoji prirodne obnavljanje stoka jegulja u Baltičkom moru, što znači da stokovi ovise doista o tome kako se uopće mogućnost kretanja populacije razvija u budućnosti, a one pak ovise o samom fondu e, riba u Baltičkom moru, što pak opet dovodi do obnavljanja stoko. Kratkoročno, dakle, nismo u mogućnosti održati e, taj izlov e, što se tiče mladih hegulja koje su e, bježe u Skagerak i Kategak kako bi tamo e, na neki način obnovili svoje stokove. To drugim riječima ne znači da ne možemo uzeti u obzir i druge faktore smrtnosti. Mi smo s tim u vezi donijeli odluku da ćemo dati procjenu u e, utjecaja uredbe iz 2017. E, godine. Znanstveni odbor koji e, savjetuje i nas vezano uz sredozemlje, svakako je na svoj plan stavio i jegulju za iduću godinu. Nadamo se da će i preporuke ovog odbora tijekom idućih godina i tijekom sastanaka organizacije svakako iznova procijeniti stokove jegulja. Stoga je naš prijedlog da se zabrani izlov jegulje u Baltičkom moru. To je izuzetno važno kad je riječ o europskoj strategiji o ponovnom e, stvaranju stokova općenito u Europi i stoga ono što sam opisala u ovom trenutku da rezultate možemo ostvariti. Stoga želim pozvati vaš odbor, a isto tako i parlamente da nas podupre u ovom prijedlogu e, prije svega kad je riječ o ovoj mjeri koju donosimo vezano uz kvotu jegulja u Baltičkom moru. Hvala vam lijepa. Zamolit ću sve e, one koji žele intervenirati. Gospodin Kun, potpredsjednik. Hvala lijepo, gospođo predsjedavateljice. Ja bih želio posjetiti 29. kolovo za 2017. godine, a to je bila ljetna stanka za parlament, kao i za e, velik broj službenika završio je ovaj ljetni stank. imali smo jedan e, izvješće za javnost e, koji je komisija zapravo kao bomba odjeknula predlog za 2018. godinu i postoje velik broj stokova koji se e, moraju, dakle, upravo ulov smanjiti, što znači da je ribarstvo time apsolutno pogođeno. Što se tiče zapadnog bakalara, treba pojačati 0,5% za četiri 54% treba smanjiti kvotu. Ne znam da li komisija zaista ima saznanje da je odbor za ribarstvo upravo u području zapadnog Baltika bio u posjeti u čitavom nizu e, dakle, mjesta uz Baltiki. mi smo raspravljali sa znanstvenicima o ovom pitanju kolegica Rodos, kolegica Aguilera, Milamon bili su sudionici u ovom zaslanstvu i upravo smo, kad je riječ o Atlantskoj harangi, jako duboko raspravljali. Predloženo je smanjenje kvote 39% koje mi kao tako smo zapravo htjeli braniti. Međutim, sada dolazi komisija mjesec dana kasnije i kaže da je to e, znanstveni dobro ICES-a koji kaže smanjenje 54,5%. Pa vi kao komisija niste u našim izbornim krugovima i okruzima i ne morate prema ribarima braniti e, vaše stavove. Što se tiče zapadnog bakalara, doktor Cimerman, koji je često bio e, gost našeg odbora, kaže da je zapadni bakalar ima pozitivnu tendenciju prinosa od 8% i mogli bismo e, povećati izlov. A tu imamo sada nulu. Kako je to komunacija između pojedinih e, institucija, komisije, parlamenta i onda kad pitam vlastitu vladu da li nešto zna o tome, o planovima komisije, o izvješćima, znanstvenim izvješćima, oni odgovaraju ne. I to zaista moramo putiti kritiku i mi ovdje u odboru često smo se susreli s time da o samim Hmm, planovima upravljanja za Jegulju koje smo ovdje imali, koliko će se sredstva staviti iz fondova kako bismo ove stokove obnovili. Pa mogli ste jednako tako to staviti na dnevni red i kazati moramo raspravljati o tome da li je donijelo to rezultate ili ne. Iz vedra neba imamo zabranu izlova Jegulja u Baltičkom moru. Moram reći da je to zaista arogancija moći koja nas ovdje obasipa i kad govorimo o zabrani izlova jeguljem u cijelosti u Baltičkom moru, onda ne znam na koje se to dobnu strukturu odnosi, da li je to da li je to mlađa skupina, da li je to odrasla jegulja koja je naravno isto tako za ribarske pogone izuzetno važan u proizvodnom segmentu i kako okupno gledate da zapravo nemamo nikakve znanstvene analize o, o programu ristokanja, odnosno obnove stoka jegulja, e, to jest e, da imamo e, u području priobalja jegulje koje bismo imali u e, dakle mjestilištima nakon 15 godina bismo upravo imali pune rezultate upravljanja E, stokovima jegulja i tek moramo nakon 15 godina vidjeti da li će biti e, zabilježeni rezultati. I stoga sam izuzetno iznenađen što je ovaj prijedlog upućen. Mnogi su imali dojam da možda komisija želi staviti što višu ovu prepreku sa zabranom kako bi onda u pregovorima u odboru za ribarstvo 8. i 9. listopada možda imala prostor za kompromis. Sam sektor i mali ribari o ovim obavijesti su zaista e, ostali zapanjeni, ostali su nesigurni i svaki signal koji mi iz Europske unije šaljemo nije dobar. Kada pogledamo sve ono što eto, ja mogu vidjeti iz njemačkih procjena, a to je izvješće recimo iz 2015. godine, E, imali smo 49% e, jegulja, to je bilo 9% iznad odredbe u jeguljama. Ja mogu isto tako rezimirati i kazati da sa jeguljom i sa zabranom izvoza izvan Europske unije postavili smo jasan signal a koje vrijedi za ostale vrsta jegulja. 214 miliona jegulja dolazi iz Sargaškog mora, koje ne dolaze k nama, dakle oni se vraćaju na svoje mjestilišta u Skagerak, vraćaju se u Biskajski zaljev, u Sjeverno more, u Baltičko more i onda e, se kreću dakle vodnim, unutar vodnim putevima. Ja mislim da zaista ako dobro mogu sagledati ovu cijelu situaciju, 98 milijuna tona legalno se može prodavati jer to može biti dio e, akvakulture, 116 milijuna, dakle razlika je 54 milijuna razlike o kojima trebamo razgovarati. Što se tiče European Ill Group, koja zapravo ima saznanja o tome da Europska jegolja u Sargaškom moru koje ima tamo svoje mrestilište i koje iz nekih misterijornih razloga seli se u Europi i čini se da je stok e, se obnovio. Stoga apsolutno ne mogu razumjeti da se bez ikakvih konzultacija i bez ikakvih saznanja u državama članicama tek tako kao izvješće za javnost daje izvješće prema e, javnosti koje zapravo nije dobar signal općenito uzevše naše suradnje. Hvala lijepo, Gospođo Rodost. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavateljice. Oprostite na mom glasu, ali nadam se da ćete razumjeti o čemu je to riječ. Ja se želim prikloniti kritici koju je iznio kolega prema komisiji. Mislim da je to izuzetno loš stil da se tako važne obavijesti mi e, moramo saznati iz tiska. 29.7. sam tražila izravan razgovor sa komisijom i potpuno sam tamo pojasnila svoje stave. Ne možemo tako surađivati i nadam se da je to bio jedan na neki način e, mali ovaj otklon, a da nećemo tako u budućnosti e, surađivati. Govorili ste o vijeću u Baltičkom moru. Evo moja sljedeća primjedba s tim u vezi je da vijeće u Baltičkom moru nije uopće obavijestio svoje članice o tome da jeste teška situacija u kojoj se trenutno nalazimo. Kolega Werner Kun je u pravu, mi moramo s naše strane objasniti ribarima što mi to radimo, odnosno što to radi vijeće za Baltičko more. Ne želim samo upućivati kritike, želim putiti dva pitanja, a nadam se da ću dobiti odgovore na njih. Na temelju lošeg stanja stokova, jegulja i nemamo jasna saznanja o tome i želim kazati da nemamo nikakvih usporedivih podataka e, i vijeće ices se zapravo bavi predostroznošću jer kao što znate ja sam uvijek bila za načelo predostrožnosti već godinama kažem da ska uvjetovana smrtnost bi trebala biti svedena na nulu. To je bio i razlog zbog čega smo tražili da se izrade planovi upravljanja. I želim isto tako kazati da u početnim godinama veliko je država članica, kada je riječ o planovima upravljanja, vrlo slabo su uvodili i nisu shvatili ozbiljnost situacije. Međutim, kada imamo tako loše podatke, kako onda komisija temeljem ovih loših podataka procjenjuje da zapravo 57% e, e, jegulja koje odlazi iz ovih zaštićenih mora na otvoreno more, čula sam s tim u vezi vrlo kritične dakle glasove, dakle ne smijemo razlikovati mora, primorska područja i isto tako i onih jegulja koje se kreću i kopnenim morskim putevima i ne smijemo raditi nikakvu razliku. Drugo pitanje, upotreba samog sredstva. Naravno da mogu pozdraviti prijedlog da imamo isto tako i uredbu, a isto tako i realizaciju same uredbe međutim e, kroz e, vijeće ICES-a koji predlaže smanjenje smrtnosti koje je uzrokovani ljudskim djelovanjem i moramo ga svesti na nulu. I naravno, i kad je riječ o propusnosti rijeka, a isto tako i brana, e, ja to mogu nazvati i strojem za gnječenje jegulja, isto tako preporuke vijeća ICES tiču se svih jegulja i svih stadija u životnom ciklusu jegulja. Pitanje, dakle, upućeno komisije da li s tim u vezi se planira i zabrana jegulja u drugim vodama i u drugim fazama životnog e, ciklusa. Prije svega, kad je reč o zabrani u Baltičkom moru, zanima me da li Skagarak, e, dakle, zona 3, a isto tako i planovi upravljanja za Jegulju vrijede za e, kopnena, e, kopnene vode, znači što se tiče e, ulaznih voda i što se tiče isto tako i zabrane izlova, da li se ona tiče i unutar vodnih puteva ili se ona tiče samo morskog segmenta. Još jedno pitanje, da li vezano uz provjer same uredbe u Jeguljam postoji jedan vremenski okvir i neke točke koje bi bile zaista u fokusu ovakve analize uredbe. Bila bih sretna kada bih već danas mogla dobiti odgovor na ova pitanja. Um, I uh, da. Uh, give myself the Hvala vam lijepa. A sada bih ja željela nešto reći kao koordinatorica za zelene. Željela bih e, početi e, sa sljedećim. E, jegulja je komercijalna vrsta. To znači da treba uspostaviti kvote za jegulje, a trenutna situacija što se tiče kvote jegulja je kritična i sada ne postoji drugih prijedloga osim kvote koja bi iznosila nula. To je ono što je komisija učinila i kao uvijek e, prijedlozi kvota za Baltik e, se, su predloženi prvi. Komisija je objavila da će nastaviti u drugim područjima na isti način gdje e, postoji ribarska aktivnost pri obali i na moru. Kada govorimo o jegulji, većinom, dakle jedna trećina svih jegulja dolazi iz Baltika i u e, području Baltika e, izlov e, odrasle jegulje je najviši u cijeloj Europskoj uniji u, cijelom kontekstu. Kada govorimo o ribi, vitalno je da se riba reproducira, barem jedan put. Na jugu Europske unije ribolov jegulje također treba biti ograničen, ali važno je razumjeti da preko 95% e, mladih e, jegulja se izlovljava i nikada ne dosegnu e, odraslu dob kada tu govorimo o obalama. francuske jegulje, dakle, ostaju tamo, ali jegulje koje stignu do Baltika, oni one zapravo plivaju oko britanskog otočja kako bi dosegle Baltik. E, I e, zato države članice koje su tamo moraju preuzeti e, odgovornost za baltičke jegolje. Posebice kad znamo da visoka, visok postotak baltičkih e, jegolja se nalaze tamo i bitno se mogu reproducirati. Dakle, situacija bi bila mnogo gora ako ne bi postojali programi ponovnog obljavljanja stokova. E, dakle, ali e, bitno je da se zamjenjuju, odnosno doknađuju odrasle jegulje koje se e, dakle mogu razmnožavati. Nažalost, mlade jegulje koje su vraćene u vode teško nađu put kući i to predstavlja problem. Situacija koja se tiče stokova jegulja je e, kritična. E, u mojoj zemlji, na primjer Švedskoj, e, ćemo imati posljedice ove situacije. Često ona pogađa male ribare, ali budimo iskreni, ribolov ugrožene vrste nije održiva aktivnost. Naravno, neki ribari će morati da dobiti kompenzaciju, budući da više neće moći izlovljavati ovu ribu. Kada govorimo dakle o jeguljama, razumno je e, uzeti e, novac koji su platili, dakle porezni obveznici koji su zapravo namijenjeni ovim upravo situacijama kako bi e, kompenzirali riparima. Na posljedku postoje solucije koje bi mogli recimo koristiti u situacijama, na primjer ograničene dozvole za izlov jegulja i tako dalje. E, nije odgovorno izlovljavati ovolike količine jegulja e, samo zbog tradicije i kulture. Dakle, to je sve što sam željela reći. Samo da e, zaključim, e, jegulja, stoke jegulja su u vrlo kritičnoj situaciji, a izlov jegulja je artificijalan i poduprt sa E, ponovnim e, obnavljanjem stokova što plaćaju porezni obveznici. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ gospođi e, Clark da odgovori možda na neka pitanja koja su postavili ostali članovi odbora. Hvala lijepa gospođo predsjedateljice. Razumijem ove snažne reakcije u odboru jer komisija mm, je zapravo predložila nešto vrlo radikalno E, zato bih željela reći da smo to učinili upravo zbog ove kritične situacije. I da, ova kritična situacija nije novost, ali u nekom trenutku moramo poduzeti e, određene korake. E, mi smo to odlučili nakon konzultacija i nakon savjetovanja sa i sa svom o stanju stokova, također i o mjerama koje moramo poduzeti kako bi se suočili sa situacijom. Moramo prihvatiti ovaj prijedlog koji se tiče izlovljavanja jegulja na Baltiku kako bismo um, riješili ovaj problem. Što se tiče, dakle ovdje govorimo o srebrnoj jegolji, 57% ukupne količine se e, lovi na Baltiku. To je vrlo velik udio ukupnog ulova jegolje i prema procjenama e, više od jedne trećine svih jegulja koje e, dođu do morskih e, voda, do Baltika, e, su zapravo izlavljene u smislu ovih ribarskih aktivnosti. Dakle, procjenjuje se da je to više od pola ukupnog broja jegulja. Zato su ove mjere izuzetno potrebne i nekoliko vas je spomenulo činjenicu da mi Imamo uredbu o upravljanju ljegoljama e, na europskoj razini, imamo nacionalne planove. Zašto prvo ne evaluiramo planove, uredbe? Ali situacija je kritična i e, znamo da revitiranje europskog upravljačkog plana upravljanja će trajati čak i nekoliko godina. A mi smatramo da si ne možemo priuštiti da čekamo nekoliko godina bez da poduzmemo određene mjere. Dakle, istina jest da mi predlažemo hitnu mjeru, a nije dovoljna možda, mi ćemo morati e, imati e, i dublji e, pristup koji će pokrivati cjelokupni životni ciklus i zato ćemo imati to sve uključeno u prijedlog revizije uredbe na europskoj razini. Parlament će se tu kompletno angažirati. Mi pozdravljamo svaku blisku suradnju, ali ponavljam, ovdje se radi o hitnom slučaju i mi moramo dakle iskoristiti ovaj prijedlog koji se tiče ulova jegulja na Baltiku kako bismo donijeli nove mjere. Inače ćemo sve to odgađati zapravo i se je također da čak i ako nacionalni planovi budu provedeni, neće biti dovoljni e, jer zapravo e, ova uredba na razini Europske unije nije e, dovoljna. Mi nemamo adekvatne instrumente, dakle kad govorimo o ovoj uredbi na europskoj razini i poslušala sam sve dionike i svi, iako su kritizirali činjenicu da nismo imali dovoljno vremena e, za savjetovanje, prepoznaju da je ovo vrlo jedno urgentno pitanje i da ga moraš što prije riješiti. Dakle, vidim da postoje opće prihvaćeno stalište, da nešto moramo učiniti i potrebno je da se svi dionici mobiliziraju, e, da ne Dakle, da ne govorimo samo tu jednostavnim mjerama koje je komisija predložila, već da svi dionici pokušaju se uključiti u rješavanje pitanja. E, što se tiče pitanja gospođe Rodos, e, željela bih razjasniti da su podaci koje smo koristili, iako nisu dovoljni, to su podaci koje zajednički istraživački centar dobio država članica. Mi smo obavili pozive država članicama i mi smo dobili te podatke i njih koristimo um, i na tome temeljimo naše saznanja. Gospođa Rodas je također pitala da li komisija razmatra opću zabranu u svim stadijima e, razvoja ribe. E, Sada govorimo dakle samo o, e, sjever, izlovu srebrne jagulje u Baltičkom moru i vidimo da postoji prijedlog, odnosno mogućnost za druge prijedloge. I mi zapravo e, tu e, ohrabrujemo ponovno obnavljanje stokova, dakle umjetno obnavljanje stokova i kao odbor mi znamo da postoje vrlo stroge kontrole trgovine E, određene vrste e, jegunja, a e, borba protiv nelegalne trgovine ovom jeguljom je jedan od naših prioriteta. I zato pozivam ovaj odbor, odbor Peš, da bude svjestan da je ovo iznimna situacija, urgentna situacija, pozivam na suradnju, na razumijevanje, naravno bit će vremena mjesta za dalje rasprave, detaljne analize e, oko uredbe i bit će i prijedlog za reviziju uredbe i evo, da li bi možda moja kolegica željela dodati nešto? Izvolite. Evo ja bih samo željela reći nešto u vezi tehničkog pitanja koja se tiču podataka. Željela bih razjasniti nešto. Mi imamo e, dakle podatke koje smo dobili nakon što smo izdali zahtjev za podacima državama članicama, a e, države članice su osigurale podatke, neke nisu. Dakle, e, osigurale podatke, ali mi smo sve podatke koje smo dobili dva puta provjerili i e, ti podaci nisu odstupali od podataka koje smo već imali i također moram reći da E, je isto da smo isto uzeli u obzir podatke koje smo dobili od znanstvenika. I iako situacija e, nije uvijek e, savršena, mislim da imamo adekvatne podatke kako bismo temeljili naš prijedlog na njima. Hvala vam. Hvala komisiji. Imamo kratak komentar, ali nećemo imati sada E, raspravu, tako da molim vas da budete kratki, gospođo Rodos. Ne želim ništa na veliko komentirati, nisam razumjela baš u cijelosti. Dakle, plan koji ste vi iznijeli e, upravljanja Baltičkim morem od listopada 2018. Da li sam dobro razumjela? Dakle, od listopada Srbina jagulja se više ne smije loviti ili će se zabraniti kada e, plan upravljanja e, i vaš prijedlog e, bude upućen. Na neki način to nisam razumjela, možda možete pojasniti. A isto tako vas moram da uzmete u obzir ako bi trebalo stupiti na snagu zabrana od listopada, svi oni koji su dobrovoljno, ali financijski sudjeluju iz privatnih izvora svakako nećemo moći financirati planove za upravljanje uopće. Nadam se da će prevoditelji moj glas uspjeti prepoznati. Hvala vam. Samo kratki komentar. Hvala. Hvala što se tiče informacije komisije. Da li imate brojke koje predatori e, čine štete e, jeguli, kad je reč o kormoranima kojih imamo prevelike populacije kormorana na Baltičkom moru. Da li tu mislite da bi se trebalo dogoditi jedan plan upravljanja kormoranima, s obzirom da imate e, velik broj dakle samih razgovora sa članicama o završnim kvotama? E, molim vas kratke odgovore e, na ta dva pitanja, da ću zatvoriti tu stavku. Hvala. Pojašnjanje o vremenskom rasporedu. Ako e, vijeće prihvati prijedlog komisije početkom listopada, stupit će na snagu tek 1. siječnja kao dio općih mjera za mogućnosti ribarenja. Što se tiče uredbe o jeguljama, radi se o različitom vremenskom rasporedu jer ćemo ocijeniti sadašnju uredbu, to ćemo učiniti sljedeće godine i onda ćemo morati dati prijedlog nakon procjene učinka. Znate da je to težak proces Dakle, neću tu uopće obećavati nikakve datume za prijedlog kada će se vam dostaviti revizija uredbe, tada ćemo doći do kraja eh, mandata parlamente komisije onda će se trebati pregovarati, pa onda opet e, vakacije legisi, govorimo nekoliko godina. Evo, u tome stvar, ali ne možemo čekati e, kako bismo učinkovito odgovorili na sadašnju krizu, moramo to napraviti, jako je važno, u pred s tim moramo poduzeti hitne mjere. Što se tiče komorana, e, e, to je već dio uredbe, Europske uredbe o jeguljama, gdje su države članice pozvane da uzmu u obzir njihov učinak na populaciju jegulja, to mogu uključiti u svoje nacionalne planove upravljanja. Možda moja kolegica nešto želi tu dodati. Samo želim dodati kako postoji platforma na kojoj države članice mogu razminjivati iskustva i vidjeti koji je pravilan e, e, put prema naprijed kako bi se izbjegla smrtnost e, imamo podatke o smrtnosti komore, na to ovisi o e, trogodišnjim izvješćama država članica. Nažalost je samo nekoliko država podnijelo izvješće e, e, u prošlim godinama. Nadamo se da ćemo više takvih informacija dobiti u sljedećim izvješćima. Dobro, hvala. Hvala lijepa svim kolegama, hvala komisiji na doprinos ovoj raspravi. Sada sam zatvorila to tu stavku na dnevnom redu, pa idemo dalje na sljedeću stavku. Hvala vam lijepa. Trebali smo čuti izvješće o izaslanstvu e, u Japan, ali odlučili smo to odložiti jer imamo samo jednog člana ovdje koji je bio član izaslanstva, pa mislim da ćemo e, e, tu stavku prebaciti na sljedeći sastanak odbora. Dobro. A što se tiče stavke 9, imat ćemo razmjenu gledišta s komisijom o delegiranim i probivljenim aktima. E, samo se radi o jednom delegiranom aktu. E, parlament je već zatražio produženje roka do 5. studenog 2017. To je delegirana ureda o planu diskonta u nekim povlačnim e, ribarenjima. E, o tome smo već razgovarali, imali dodatnih pitanja za komisiju. Vidim da nitko nije digao ruku. Dakle, predlažem. E, gospodinu Mindenbu, hvala što ste došli, vidim da ste spremni. Ali ako nema pitanja za komisiju, zatvorit ćemo i tu stavku ići dalje. Hvala. Što se tiče točke 10, nemamo ništa podrazno. Točka 11, samo želim reći da E, su preporuke koordinatora doneseni danas popodne. Dobit ćete ih elektronskom poštom. Biće to pisani postupak. Ima li još netko nešto reći o ovoj stavci dnevnog reda? Ne, hvala kolega. Sljedeći sastanak. Završili smo stavke dnevnog reda i to dosta rano. Imat ćemo stanku prije e, e, sastanak izvjestitelja u Sjeni. E, dakle, sljedeći puta će imati od 9. listopada od 15 do 18.30 i 10. listopada od 9 do 12.30 i od 3 do 18.30. Hvala svima, osobito prevoditeljima. E, sastanak je završen.